Nadležne litarske službe su me obavijestile o imenovanju gđela ime Kijene s datumom stupanja na snagu 30.5.2016. godine. Gospođa Andrikijene zamjenjuje gospodina Bergisa. Želim izraziti dobrodošlicu novoj kolegici i podsjećam da kolegica sukladno uvjetima iz poslovnika s punim pravom prisustvuje svim sjednicama Europskog parlamenta.